komisiju o novoj strategiji za jednakost spolova i pravno, prava žena nakon 2015. godine. Dat ću riječ jednom od autora tog usmenog pitanja, to jest autorici, gospođi Garciji Perez. Hvala vam, gospodine predsjedavajući ponovno govorimo o jednakosti spolova u Europskom parlamentu. Sigurna sam da mnogi koji su prisustvovali ovoj raspravi da bi bilo dobro da sjednete i da poslušate ono što imamo za reći. Zato što jednakost spolova je također jedan od prioriteta u našem radu i u našim političkim obvezama. Žene čine 50% stanovništva Europske unije i ne možete voditi politiku iza naših leđa. Stoga prvo što tražimo jeste da nas se posluša da se e, dobro zna kakav je stav e, ovog e, parlamenta o pitanju koje ćemo poslati komisiji. Članak 2 ugovora o funkcioniranju Europske unije te povelja o ljudskim pravima obvezuju komisiju da pokrenu Um, politike o jednakosti za muškarce i žene, zato što govorimo o temeljnim vrijednostima Europe. Strategija koja je trenutačno na snazi uh, je zapravo završena 2015. U uh, lipnju 2015. je parlament nakon rasprave definirao uh, kakav bi trebao biti sadržaj i smjernice koje bi Europska komisija trebala sadržati u, uključiti u novu strategiju za jednakost spolova zatim je pokrenuta javna rasprava i više od 90% sudionika je e, odgovorilo da je nova strategija i hitna i potrebna Ispitanici su rekli da to mora biti prioritet europskih institucija, te da treba pripremiti novu strategiju za jednakost spolova. Od lipnja 2015. otkako je ovaj parlament većinski glasao za e, dakle to i poslao komisiji e, smjernice, čekamo odgovor komisije. A odgovor komisije je bio sljedeći. U prosincu 2015. komisija je usvojila radni dokument kojeg su pripremile službe komisije. To nam se čini, taj nam se dokument čini dobar. Smatramo da je sadržaj e, važan, ali u principu se ne poštuje obveza koju je komisija trebala e, imati zato što nije politički. Radni dokument e, ne traži proračun, ne traži proračunska sredstva u radnom dokumentu se ne vidi kako će se primjenjivati mjere koje su osmišljene radni dokument se ne može procjenjivati a ako će se politike doista voditi onda trebamo imati e, proračun i moramo imati mehanizam za evaluaciju zbog toga inzistiramo na tome da se usvoji strategija za jednakost spolova od strane komisije zato što to mora biti e, zadatak cijelog kolegija i tu strategiju o toj strategiji treba razgovarati i usvojiti je treba cijela komisija a danas treba govoriti o jednakosti spolova govorimo o e, jazu u plaćama e, govorimo o pomirenju između privatnog i poslovnog života govorimo o nasilju nad ženama sve su to vrlo važne teme u europskoj agendi i mi zajedno sa zemljama članicama moramo sve te politike pokrenuti. U proteklih nekoliko godina smo vidjeli da pokraj kriza koja su se događale e, u Europi, gospodarska kriza, izbjeglička kriza, socijalna kriza, na kraju bi uvijek najveće žrtve bile žene. Stoga izgubiti e, rodnu perspektivu i svim tim politikama i e, shvatiti da rodno mora biti uključeno u sve politike je ključno i mi ćemo, i na tome u ovom parlamentu inzistirati. Zbog toga iskorištavamo ovu raspravu kako bismo komisiju uputili sljedeće pitanje. Zašto komisija nije e, na javan način i transparentan način usvojila novu strategiju za jednakost spolova? Želimo znati koji su razlozi zašto taj dokument e, nije usvojen, zašto se o njemu nije raspravljalo i želimo znati što čeka komisija da to učini. Zašto ne razgovarate o tome na koji način kroz različite politike, kroz e, rad različitih resora možete unaprijediti i raditi na strategiji za jednakost spolova. I želimo vam reći da ćemo mi surađivati sa predsjedništvom i sa trijom predsjedništva kako bismo barem u 2016. dobili novu strategiju za jednakost spolova. Evo, završavam. To je ključno. Mi bismo voljeli da je danas ovdje došla gospođa Jurova. Ona je odgovorna za to područje u komisiji. No, ovdje inzistiram ovo nije resorna politika. Ova politika mora biti horizontalna i e, e, i to mora biti politička obaveza svih nas u europskim institucijama. Hvala vam. Hvala vam gospođo izvjestiteljice, a sada u ime e, komisije riječ ima povjerenik Andriju Hvala. E, poštovani zastupnici, hvala vam na mogućnosti što ste nam dali da razjasnimo e, mandat E, odnosno e, namjere komisije u pogledu e, rodne jednakosti. Komisija je objavila svoja strateška obećanja za rodnu jednakost 2016. do 2019. 3. prosinca 2015. To je njezin okvirni plan za buduće djelovanje za unapređenje rodne jednakosti. Strateško obećanje, odnosno ovaj angažman, jest nastavak na komisijinu strategiju za jednakost između žena i muškaraca za razdoblje između 2010. i 2015. Prioriteti u strategiji za jednakost između žena i muškaraca od 2010. do 2015. i danas dalje vrijede. Široka javna rasprava i evaluacija koju smo proveli kako bismo pripremili ovo strateško obećanje, odnosno strateški angažman, e, to jasno potvrđuju. Premda smo već postigli napredak e, dodatno je da, e, da još djelujemo kako bismo osigurali nužne potrebe. A e, rod i rodna jednakost su važan dio programa Junkerove komisije. Kao što znate, ova se isto komisija angažirala da uspostavi program za bolje reguliranje E, i kao predstavnik komisije i član kolegija mogu vam potvrditi da je ovaj novi strateški angažman službena pozicija komisije i u radnom programu za 2016. godinu komisija se obvezala na praktični angažman u promoviranju rodne jednakosti. To je objašnjeno i na konstruktivnoj razmjeni stajališta sa odborom FEM 14. prosinca. I mi bismo E, se trebali sad usredotočiti na djelovanje na terenu. Naš strateški angažman objašnjava kako e, rodna jednakost e, se može usredotočiti na pet prioritetnih područja. Povećanje sudjelovanja žena u, na tržištu rada i jednaka gospodarska nezavitnost, zatim smanjenje razlike u plaćama između e, muškaraca i žena, zatim e, promocija jednakosti između muškaraca i žena u, e, u odlučivanju, borba protiv rodno utemeljenog nasilja i zaštita žrtava i promocija rodne jednakosti i ženskih prava širom svijeta. Ona isto potvrđuje integraciju rodne jednakosti u sve europske Eh, u sva europska eh, područja djelovanja. Eh, u ovih pet prioriteta odredili smo više od 30 ključnih, ključnih akcija i odredili smo ciljeve i vremenske rokove za djelovanje. Skupa sa vremenskim rokovima i pokazateljima ovaj strateški angažman jest temelj na temelju kojeg će se napredak u budućnosti redovito mjeriti. Strateški angažman nadogradnja je na cilj ciljeve koji su dogovoreni na europskoj razini i posebice on se zalaže za postizanje e, cilja za 2020. E, od 75% e, stope zapošljenja i za muškarce i za žene. To je konkretan instrument za planiranje za komisiju i svi su dionici dobrodošli da nam se u tome pridruže. 15. siječnja 2016. komisija je sudjelovala na radnoj skupini za socijalna pitanja unutar vijeća koja je provela prvu razminu mišljenja mišljenja u pogledu e, nacrta e, zaključaka vijeća o strateškom angažmanu za e, rodnu jednakost. A nizozemsko predsjedništvo je izrazilo da namjerava usvojiti zaključke vijeća u ožujku. Strateški angažman jest temelj za rodnu jednakost i djelovanje u tom području na dolazećim godinama i posebice u ključnim pitanjima koje je Europski parlament i identificirao u svojoj rezoluciji iz lipnja 2015. godine i e, to predstavlja isto tako komisijin radni program za rodnu jednakost 2016. do 2019. Hvala vam lijepa. Hvala, gospodine povjereniče. E uh, Hvala, a sada u ime EPP-a, e, gospođa Kostas Legrip. Dvije minute, izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče, danas e, večeras smo se ovdje okupili u Vječnici u Strasburu da ponovo raspravljamo o ključnom pitanju jednakosti između žena i muškaraca. Danas e, smo se tu okupili zahvaljujući usmenom pitanju koje smo postavili Europskoj komisiji i koja od komisije traži objašnjenje zašto je objavila, zašto nije donijela novu strategiju za razdoblje od 2015. do 2019. nego je to učinila, objavila je neslužbeni dokument. Nažalost, radi se o e, semantičkim vježbama, e, o nije ovdje zapravo važno kako se zove koji dokument, nego je važan angažman, važna je volja i e, način na koji se neka pitanja postavljaju visoko na ljestvicu prioriteta, a neka ne ovaj dokument koji je Europska komisija, odnosno povjerenica Jurova objavila, su u skladu sa onime što pučani e, žele. Mi želimo operativne, konkretne mjere, e, e, mjerljive mjere, želimo provedbu evaluacije, želimo provedbu postojećeg zakonodavstva, a ne e, prije nego što se počnemo baviti novim zakonima. Ukratko želimo biti e, pragmatični. I mi kao Europski parlament, e, kao odbor za zaštitu žena želimo vidjeti što i mi možemo učiniti kako bismo države članice potaknuli da učine ono što je njihova odgovornost. I u prijedlogu rezolucije smo mi jasno naznačili svoje stajalište. Hvala. Hvala. A sada u ime socijaldemokrata gospođa Marija Nojhil, dvije i pol minute. Izvolite. Drage kolegice i drage kolege, mi smo zastupnice europskog naroda. Mi smo njihovi predstavnici, mi kao Europski parlament a većina nas parlamentaraca danas ponovno traži svoje pravo. Mi imamo moralno pravo na to da se ravnopravnost, da se politika ravnopravnosti rodova nastavi u Europi. I to tražimo sa velikom samosvješću. Jer mi imamo jedan većinsku odluku parlamenta. Parlament tu traži od komisije da počnem donositi i implementirati strategiju za punu rodnu ravnopravnost. Mi imamo isto tako podršku svih zemalja članica koja je potpuno bez ikakvih rezervi stoji iza te strategije. I imamo potporu svih građana Europske unije koji su se u okviru jedne ankete jasno izjasnili za rodnu ravnopravnost. E, povjerenica Jurova stalno ponavlja da je postoji jedan interni radni dokument koji je otprilike isto vrijedan kao komunikacija ili strategija. A gospođa Jurova dobro zna da to nije istina. To je puno slabiji dokument kojeg nam ona prezentira. To je zapravo mlaka voda u odnosu na ono što bi trebala jedna vruća strategija biti. I to znači da mi zapravo devalviramo i temu rodne ravnopravnosti u Europi time. Razgovarala sam danas sa predsjednikom parlamenta Šulcom Martinom i ukazala sam mu na ovu lošu situaciju, prema tome ona će ponovno razgovarati sa šefom komisije Junkerom i tražiti od njega da pošteno tretira, fer tretira parlament, jer mi smo to zaslužili. Tko šteti položaju žena, tko slabi rodnu ravnopravnost, on je seksist ko sprečava takvu jednu izradu i primjenu strategije, on zapravo nagrize i uništava demokratska načela koja su naše temelje. Mislim da je time sve kazano u toj temi. A preostalih 30 sekundi koliko imam bih zamolila gospođu Jurovu povjerenicu da dobro razmisli zašto nema strategije. Uh, Imam još vremena, molim. Imam još 10, 9 sekundi. A evo, u tom vremenu molim neka gospođa Jorova razmisli. I nadam se da ćete vi razmisliti, gospodine povjerniče, i nadam se da ćemo dobiti strategiju. Još go pani e, on behalf e, Hvala. E, sada više nemate vremena, a sada gospođa Višnjevska za ECR. E Hvala predsjedniče, dragi kolege. Ljevica želi promovirati e, ideološka pitanja rodne jednakosti, želi od djece napraviti seksualna bića, želi promovirati LGBTI, e, a došli smo u situaciju gdje um, tradicionalne obitelje trpi diskriminaciju zato što često čujemo da tradicionalna obitelj nije dovoljno moderna nije dovoljno europska da je zastarjela a broj različitih e, propisa koji donose mjere za suzbijanje diskriminacije je ogroman i zato nema potrebe da usvajamo nove e, dokumente. E, mi smo protiv rezolucije ljevice. Mi predlažemo drugačiji pristup, racionalniji pristup. Dame i gospodo, vrijeme je da se vratimo svojim korijenima, vrijeme je da se vratimo na one temelje i vrijednosti na kojima je izgrađena Europa. Nemojmo se sramiti našeg kršćanskog nasljeđa. On je za nas izvor e, mudrosti i snage. Hvala. A e, sada e, Anđelika Mlinar za E, klub zastupnika ALDE. Izvolite na dvije minute. Hvala gospodine predsjedniče. Prije svega želim zahvaliti povjerenici Jurovoj e, na njenim nastojanjima da rodnu jednakost e, provede u dijelo. Ona je zaista predana svom zadatku. Posebice ovdje mislim na direktivu o ženama u upravnim odborima i na činjenicu da ona na svaki način pokušava ponovo pokrenuti raspravu u pogledu direktiva o e, rodiljnom dopustu kroz postizanje ravnoteže između privatnog i profesionalnog života žena. Međutim, ne mogu a ne iskazati razočaranje što se ovdje radi o neslušpenom dokumentu, e, nego što umjesto toga na stolu imamo e, i što nemamo umjesto toga pravu strategiju. Ne protivim se E, sadržaju samog dokumenta, nego se protivim tome što e, je strategija degradirana i to e, suprotno želji parlamenta nakon što je izvješće Neuhel usvojeno s velikom većinom i protiv želja 22 države članice. Što više, evaluacija prethodnih mjera pozvala je na osnaživanje strateškog pristupa koji je e, pokrenut 2010. a ne da ga oslabimo. I zato je moje pitanje komisiji. trebamo li E, misliti da je nejednakost koja pogađa e, više od 50% građana Europe, trebamo li uzeti da je to e, administrativno opterećenje? A neki od mojih kolega, kao što je osoba koja je govorila prije mene, pokazala, neki od mojih kolega u ovom domu rodnu jednakost ne uzimaju dovoljno ozbiljno. Hvala. Hvala, odnosno e, e, gospođa se zvala Angelika, a ne Angelika Mlinar. Oprostite. A sada e, u ime kluba GUE NGL, gospođa Björk, minutu i pol. Hvala vam lijepa. Europski parlament e, sustavno se zalaže za jednakost spolova. E, međutim, e, moramo konstatirati da je došlo do stagnacije u nastojanjima u komisiji i u vijeću. I došlo je do pogoršanja ženskih prava. Nemam sada statistike, ali e, pokazalo se da su, zemlje, da su žene u e, realno nepovoljnom položaju odnosno na muškarce i zato su nam potrebne konkretne politike kao bismo borili protiv nejednakosti. I zato e, parlament želi strategiju za jednakost i ako komisija bude blokirala napredak e, u postizanju jednakosti, e, to će biti zloupotreba moći i e, patrijarhalne arogancije. mi se ne želimo vratiti na ona stoljeća represija e, u kojima je vladala represija e, nad ženama. Ne hvala, mi želimo strategiju za jednakost. E, za to je došlo vrijeme, došlo je vrijeme za feministički Europu. Hvala. Tak. Mm, mm, on Greens. Hvala u ime zelenih. Gospođa Terry Reintgen, minutu. E, drage povjereniče, drage kolege, kvaliteta i ravnopravnost, kvalitetna ravnopravnost muškaraca i žena mora se osigurati na svim područjima. To je vrlo jasna poruka članka 23 Evropske povelje o temeljnim slobodama i pravima. Za nas je vrlo jasno, nas kao zakonodavce, kao i za komisiju i vijeće kako ćemo doći do društva i kako ćemo zdravo zaštititi majke i očeve koji rade, a napraviti potpuno ravnopravnost. Kako ćemo općenito postići tu ravnopravnost ako ne budemo imali dovoljno ženskih klasova na vrhunskim etažama gospodarstva i u menadžmentu. I za sve to trebamo političku volju i uvjerenje, ali najviše od svega nam je potrebna jasna strategija da to postignemo. Odabrana sam u zakonodavno tijelo da napravim puno toga, to je istina. Međutim, pogotovo zato smo izabrani da bismo upravo one rupe i nedorečenosti u zakonodavstvu popunili, a posebno na području rodne ravnopravnosti. Povijesno gledano, Europska unija je tu puno učinila i stalno rezultate donosila. Ali što se tiče mog mandata, ovog mislim da je vrlo slaba evidencija i slab uspjeh. Nismo uspjeli uopće postići dovoljan broj žena u upravama i menadžmentima i upravnim odborima i na drugim mjestima. Prema tome dajmo da sada zaokrenemo i da još uvijek u ovom mandatu, u ovom sazivu parlamenta postignemo neke uspjehe za to. Jer upravo to je prava žena su one nedovršeni i otvoreni posao za 21. stoljeće. Hvala lijepo. Hvala puno. A u ime kluba EFTD, e gospođa Daniela Juta. Hvala vam, predsjedavajući. Uvaženi povjereniče, drage kolege, ponovno smo ovdje na sajmu neiskrenosti i dvoličnosti. govorimo o velikim sloganima i ciljevima koji su samo ideološki i koji su svjetlosnim godinama daleko od stvarnosti u kojima mi žene živimo i daleko su od problema s kojima se svakodnevno suočavamo. Tražimo jednakost koja uvijek ostaje samo formalna i službena i koja se zapravo ne očituje u nikakvoj konkretnoj politici. Pišemo rezolucije koje pozivaju na jednakost spolova i na jednake mogućnosti. To su sve jako lijepe riječi. No ono što smo do sada učinili i napisali, je li to nečemu služilo? da li se život žena u Europi poboljšao ili je sve gori? Nažalost, sve je više teš, slučajeva teške diskriminacije i nejednakosti koje najoštrije osuđujemo. I to se stalno i dalje ponavlja, bez obzira na sve, ono, e, sve naše aktivnosti i mjere. I to sve čitamo u kronikama i u podacima koje smo prikupili te u gospodarskim analizama. E, vidjeli smo kako je zapela direktiva za rodiljnim e, dopustom, vidjeli smo i zastoj kad je riječ o ženama u e, upravnim odborima. Žene su sve usamljenije, sve nezaposlenije, sve siromašnije i sve više žrtve nasilja. Vrijeme je da kažemo dosta. Hvala lijepo. A sada gospođa Saborska na i Hvala lijepa, predsjedavajući povjereniče. Kad govorimo o ravnopravnosti muškaraca i žena, mi govorimo onda i o porodilnom dopustu, o različitim plaćama za isti posao, govorimo o različitim mirovinama i govorimo o tome kako je zapravo puno hipokrizije i farizeštine naše društvo. Mm, porodiljski dopust, to se i općenito briga za djecu, to se ne smatra ni malo vrijednim ili dobro plaćenim poslom. Ili općenito žene koje ne rade ali dižu djecu, ni to se ne uzima dovoljno u obzir. I opće se ne uzima u obzir koliko je važan doprinos žena u domaćinstvu, vođenju kuće, obitelji i dizanju djece. Na žene se non stop isto tako vrsi različiti pritisci, a s druge strane u formalnom gospodarstvu i formalnom zapošljavanjima imaju sve manje šanse. Tražimo da se na prvom mjestu razjasne definicije, zato što rodna ravnopravnost ne znači ujedno i ravnopravnost muškaraca i žena. Druga stvar bi bila da se spoznaju gospodarske i socijalne vrijednosti majčinstva kao i sve one skrbi koju žene pružaju u obitelji i tek onda kada se to bude adekvatno cijenilo kao i zaposlenje u gospodarstvu onda će naše diskusije krenuti s prave baze i biti zapravo smislene i svrsishodne. Hvala lijepo. A sada Gospođa zastupnica Marija Arena. Dvije minute. Hvala gospodine predsjedniče. Dragi kolege, dragi povjereniče, zašto je jednakost između žena i, muškaraca kao e, temelj e, naših vrijednosti, zašto ono ne e, zavređuje pravi e, program djelovanja s pravim proračunom, s pravim evaluacijama i e, s pravim propisima ako potrebno. Oprostite ako to krivo tomačim, ali mislim da zaista još uvijek postoji e, nejednakost na tržištu rada, postoji diskriminacije, nasilja, a svakako još uvijek postoje seksistički stereotipi. I zato ponovo postavljam pitanje zašto e, ne komunikacija u e, posljednjih e, godina bilo je mnogo komunikacija, primjerice komunikacija o buke od motora, zatim komunikacija o civilnoj uporebi e, pilotiranih letjelica i tako dalje i tako bliže. Međutim, kad se radi o ženama, rečeno nam je, a pa ne, ne, ne, ne, ne, ne, nikako ne. Trebamo administrativno pojednostavljenje, treba nam refit, e, isto tako što se tiče porodiljnih dopisa, dopusta, to nije važno. I e, nažalost, gospođa e, Grit kaže da se tu radi samo o semantičkim nijansama. Ne, tu se ne radi o semantici, to se radi o politici, o političkim prioritetima i danas Europska komisija jednakost muškaraca i žena nije definirala kao svoj prioritet. Hvala lijepo. A sada Arne Gerike na minutu. Hvala lijepo. Osnova pojma gender mainstreaming je članak 8 ugovora o Europi gdje se kaže kod svih njenih djelatnosti Unija će djelovati prema uklanjanju nejednakosti između muškaraca i žena i poticati njihovu ravnopravnost. To nije poteklo od mene, to je odgovor koji mi je dala komisija na moj parlamentarni upit da mi objasni pojam tog gender mainstreaminga u Europi. E, to je definicija gendera slobodno prema kolegama nam govori da ne govorimo samo više o izjednačavanju rodova nego da je problem što gender ne znači samo seksualno učenje u kolama ili satovi. To nije samo pravo na prekid trudnoće ili to da, kako bi rekli kolege, neko zaradi ubijanje malih narođene beba. Gender ne znači danas jedno, sutra drugo. Gender znači ravnopravnost muškaraca i žena, točka ništa više. I da idem još korak dalje, kad govorimo o toj ravnopravnosti moramo govoriti o planiranju budućnosti, a ravnopravnost se tamo mora gledati gdje roditelji i oni bez djece nisu diskriminirani nego imaju isto tako ista prava. Hvala lijepo zastupniče Gerike, a sada... A sada zastupnica Louise Burs u ime ftd na dvije minute. Izvolite. Hvala lijepa jedanput se zapravo slažem sa svim i vrlo sam sretna da ukažem na nedostatke i neuspjeh Europske unije da nam prezentira strategiju za ravnopravnost spolova nego je samo dala jedan radni dokument to je zapravo vrlo korisno ako vas recimo e, zateknete se u javnom toaletu bez WC papira međutim moram vas pitati koje su brojne strategije bile i koje su doista nešto postigle konkretnih rezultata. Jesam li ja sada imam više prava, jesam sigurnija nego prije? Ne, nisam nikako. Nego da pače rekla bi da je upravo suprotno na to. a mislim i uvjerena sam da gomila žena u Kelnu ili Švedskoj isto to osjeća. Što se misli da će se dogoditi kad Evropska unija otvori vrata milijunima ljudi koji dolaze iz različitih civilizacija i kultura drugčih nego što smo mi, gdje su žene ljudi drugog reda, a pripadnici LGBT zajednica još gore bivaju tretirani. I sve ono što se dogodilo u Kelnu i o drugdje, ali prvenstveno u Kelnu i sve što su je pokazalo da europski političari trebaju više činiti, a ne biti samo politički korektni. Oni trebaju čuvati i paziti na sigurnost žena. E, šta dalje ste da govorimo o trgovini ljudima? Mm, Evropska Europska unija govori da se sloboda kretanja jako zlorabi i to pogotovo krijumčari i organizirani kriminal na taj način dovodi svoje različite ljude s kojima trguje u Europu. I prema tome mi trebamo, ne možemo ne kažnjavati te različite kriminalne grupe. Trenutna strategija što se tiče ravnopravnosti sporova kao što vidite je potpuni neuspjeh. E, žene, LGBT zajednica i ostatak društva je manje siguran i izložen svim mogućim opasnostima više nego prije, zahvaljujući ovom papiru. Hvala, a sada gospođa Jimenez Bacarija Barrio. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Postoji jedna izreka koja kaže da ponekad od stabala ne vidimo šumu i bojim se da nam se i to ne bi smjelo dogoditi u ovoj raspravu. Ovdje govorimo o jednakosti između muškaraca i žena i o strategiji koja bi trebala stupiti na snagu nakon 2015. Ovdje je važan cilj i ne smijemo dopustiti da se krenemo sukobljavati o načinu dostizanja tog cilja. Dokazano je da su najnaprednija društva ona u kojoj žene imaju najčvrša prava u, prošlosti, u prošlom stoljeću su mnoge žene dale čak i svoj život kako bismo mi danas mogle biti ovdje, sjediti u ovoj vijećnici, pišući zakone koje smatramo da će biti dobri za bolje društvo. No još uvijek postoji jako puno posla kad je riječ o e, rodnoj ravnopravnosti, poput na primjer jednakosti u plaćama, gdje piše da e, jedna žena mora zarađivati manje za rad jednake vrijednosti a da ne govorimo ono najgore kad je riječ o nejednakosti, a to je nasilje nad ženama. O tome se toliko govori, a toliko je malo rezultata. Mi moramo donijeti ovu strategiju i zadatak je komisije da prati da li se ona provodi u svim državama. Zbog toga podržavamo praktični pristup naše povjerenice. Najvažnije je smanjiti nejednakost. I to je ono što mora biti naš prioritet. Ženama nije bitno E, tko donosi strategije, muškarci ili žene. Ženama je bitno da strategije budu učinkovite i ni u kojem, tomu, ni u kojem slučaju ne smijemo e, smanjiti naše ciljeve. Hvala vam. Hvala, a sada gospođa zastupnica Leljana Rodriguez. Izvolite. Hvala lijepa. Podaci koje su nam prezentirani o neravnopravnosti trebali bi nam pomoći i potaknuti nas da oblikujemo jednu i formuliramo jednu strategiju. Jer već ti podaci koji su nam prezentirali pokazuju da je krajnje vrijeme da djelujemo. Kad nam ovi već podaci s kojima baratamo je e, to govore, onda ko nas tek zabrinjavaju oni podaci do kojih nismo uspjeli doći. Pitanje naravno koliko su uopće pozdani mehanizmi komisije da prikupi prave podatke. Primjerice samo o, skrnavljenju i sakačenju ženskih genitalnih organa. Prema tome, Europski parlament, kao što znamo, ispunja svoj posao u okviru institucionalnih zadaća, ali Europska komisija ne, jer nam nije dala i nije razradila strategiju mi smo stalno ukazivali na to i mislimo da ovaj radni dokument koji smo dobili treba preraditi i doraditi u strategiju. Inače, postoje i konsekvence za političko djelovanje, odnosno u ovoj situaciji političko nedjelovanje. Mislim da se ovaj problem jednostavno odgađa i odgađa. Što budemo više odgađali ovo, više će žena umrijeti. Ovdje su u pitanju temeljna ljudska prava. 50% ljudskog čovečanstva je zapravo našeg stanovništva ima pravo na tu zaštitu. A ovaj dokument koji nam je predočen tek je prvi korak, ali ni u kom slučaju jedna adekvatna strategija. I gospođo Jorova, trebate i ovom se domu pojavljivati. Hvala lijepo. A sada gospođa Šodrova na minutu i pol. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine povjereniče, željela bih vam zahvaliti i htjela bih eh, pričati gospođu povjerenicu jer ona je trenutno na pregovorima o zaštiti podataka i jako je žao što ne može sudjelovati i slušati ovu raspravu. Ja bih htjela pohvaliti ovaj dokument koji nam je predočen. On je praktičan bez nepotrebnih proklamacija. On je pragmatičan i operativan. Ono što je bitno je naravno monitoring i evaluacija rezultata. To mi je puno važnije nego nova obećanja i najave nekih budućih uredaba ili drugih propisa. Ono što je bitno bitno što će komisija e, pokriti, a što, za će se izboriti, da 40% žena bude u vodećim u tijelima u gospodarstvu, upravnim odborima, menadžmentu i nadzornim odborima. Zatim, žene ili roditelji koji imaju djeca i žele se brinuti za, brinut za svoju djecu, ali istodobno žele raditi, nastaviti svoju poslovnu karijeru. To je isto jedno pitanje o kojem će se komisija jako pozabaviti. Naravno da će tu komisija poduprijeti, to će odlučivati jasno zemlje članice supsidijarnošću, ali će e, komisija tu podupirati fleksibilnost svih zemalja da to riješe i da im pomognu da se na tržištu rada tako snađe. Zatim, zadaća je još Europskog parlamenta da se pobrini za to da žene koje se žele brinuti za djecu i obitelj dobiju veće priznanje i da se to naravno adekvatno i odrazi u tretmanu njihovog angažmana. Jer vidite, imamo jako puno roditelja koji se žele brinuti za svoju djecu i na taj način investirati u budućnost Evropske unije, a ne da pri tom žele samo novce zaraditi da bi se na taj način kroz velike račune brinuli za svoju starost. Hvala lijepo. A sada Stjorita Đančila. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Dakle, izrada strategije o ravnopravnosti spolova 2015. je apsolutno hitna stvar, ali vrlo, jer je vrlo važna stvar na sve evropskoj razini. Za Europu je doista bitno da taj problem na taj problem senzibiliziramo svo stanovništvo i da se popravi zakonodavstvo na tržištu koje regulira tržište rada i rad upravo gledajući s aspekta ravnopravnosti spolova. A izjednačenost šansi treba naravno i u javnom sektoru postići, ali i u privatnom gospodarstvu. Trebamo naravno tu temu provesti i u civilnom društvu, zastupati u masovnim medijima, ali i u našim kolektivnim pregovorima sa našim socijalnim partnerima. Na to treba uvijek polagati važnost a kako bi popravili tu situaciju kod žena u, ekonomiji na poslu trebamo podupirati i financijski ako treba žene na, rukovodnim mjestima u poduzećima, pogotovo u malim poduzećima. Zatim razlika u cijeloj Europi, žene su u prosjeku 17,8% manje plaćene od muškaraca za, sav posao. A to se, isti posao, to se naravno odražava i na njihove mirovine. To trebamo izjednačiti. Onda nam trebaju jače potpore i pomoć na području poljoprivrede. Europska komisija bi to trebala koordinirati svoje napore i e, pomoći ženama da budu prisutne i da se to njima ne samo verificira nego i plati njihov angažman u poljoprivredi. A zato je potrebno pragmatični pristup komisije. Hvala. Dama Petir, e, jedan i pol minutu gospodine predsjedniče smatram kako se nalazimo u dvojbi u kojoj bismo si mogli postaviti pitanje je li nam važna kvaliteta ili kvantiteta. ako mislimo da ćemo pitanje ravnopravnosti spolova riješiti stvaranjem što većeg broja zakonodavnih okvira i stalnim produciranjem novih strategija onda ih možemo predlagati svaki dan. no ako nam je doista stalo do uklanjanja nejednakosti između žena i muškaraca onda moramo brinuti o kvaliteti tih prijedloga prioritetna mora biti implementacija i evaluacija postojećih instrumenata ponajprije onih koji promiču prava žena na obrazovanje dostojanstveno radno vrijeme i jednaku plaću zdravstveno osiguranje kao i smanjenje nasilja nad ženama. ne mislim kako nedostatak nove strategije ili radni dokument koji je komisija izdala narušava napore koje komisija čini u području jednakosti spolova drago mi je da je komisija poduzela potrebne korake u pogledu stvaranja ravnoteže između poslovnog i privatnog života koji trenutno predstavlja najveću prepreku ženama da se odluče učiniti pomake u karijeri dok istovremeno brinu za obitelj. moram podsjetiti kako je direktiva o ženama u upravnim odborima još uvijek na čekanju a ona o rodiljnom dopustu je povučena na štetu majki radnica. nismo usuglasili osnovne stvari a već želimo stvarati neke nove strategije moramo ići korak po korak rješavati prioritete analizirati postojeće zakonodavstvo a tek onda stvarati novu regulativu. Hvala e, gospodine predsjedniče i e, poštovani povjereniče. Oduševljena sam što ste vi ovdje, međutim e, slažem se s kolegama koji su razočarani što je komisija predstavila neslužbeni dokument, a ne strategiju. U prosincu smo mi povjerenici Jurovoj rekli kada je došla, to isto rekli kada je došla u naš odbor predstaviti ovaj dokument. Naravno da su strateški ciljevi za svaku pohvalu, ali konkretna dijela i sredstva koji su predstavljeni u ovom dokumentu će značiti da ćemo vrlo teško postići te ciljeve. Nisu dovoljni. Komisija ima sljedeću mogućnost. Ona može E, podhitno uspostaviti e, jedno tijelo za promatranje jednakosti žena i muškaraca i e, komisija bi lako to mogla uspostaviti. Zatim, ono što je e, komisija rekla u pogledu naše e, deklaracije e, povodom godine nasilja nad ženama. Više od 400 parlamentaraca potpisalo je tu deklaraciju. Međutim, do sada komisija nije nije e, odlučila da će proglasiti godinu borbe protiv nasilja nad ženama, a direktiva iz 2006. o jednakim prilikama na tržištu rada nije revidirana i druge neke direktive isto tako ne funkcioniranju, a suradnja između parlamenta i komisije je posebno važna i e, u toj perspektivi komisija treba priznati da se je prevarila, da je pogriješila, da nije e, najbolje moguće djelovala, ali još uvijek postoji prostora za poboljšanje. Hvala. Hvala vam. A sada riječ ima zastupnica Barbara Matera. Imate minutu i pol, izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Ja sam članica odbora za ravnopravnost spolova i prava žena već sedam godina. I već sedam godina se oštro borim za prijedloge Europske komisije o pravima žena te o spolnoj jednakosti. Ove, godine komisija nam je predstavila radni dokument koji sadrži prioritete. Ljevica u ovom parlamentu je vrlo odlučno e, iskritizirala načine rada komisije i e, osuđuje činjenicu da ovaj parlament nema pravnu e, moć. Ne slažem se s ovim pristupom iz dva razloga. Prvi je taj što sam pragmatična žena. Gledam na obećane rezultate te na konkretna rješenja za stvarne probleme. Druga stvar, još jedna strategija u kojoj se obećavaju nova zakonodavstva u području rodne ravnopravnosti, kada već imamo direktive koje se još uvijek ne provode u zemljama članicama, nema baš smisla. Radni dokument, e, kako ga je predstavila gospođa Jourova, sadrži brojne pozitivne elemente, poput recimo poticanje inovativnosti, poticanje ženskog poduzetništva na svim razinama, osposobljavanja i edukacije. Zatim postoji i e, hodogram kad je riječ o usklađivanju privatnog i poslovnog života jer jako je važno e, zadržati aktivno sudjelovanje žena na e, radnom mjestu, to jest na tržištu rada. Umjesto da ovdje sada govorimo o tom radnom dokumentu, smatram da bismo trebali zasukati rukave i dati ženama mogućnost da imaju uh, ulogu glavnog aktera, glavnog glumca, to je glumite u Europi. Hvala vam, gospođo Matera. A sada riječ ima gospodin, gospođa hed U prosincu 2015. komisija nam je odnosno u prosincu 2010. komisija je predstavila e, svoju strategiju za jednakost žena i muškaraca. A ovo što ovdje danas vidimo jest e, interni dokument, a ne, strateška, e, a ne strateški dokument. Međutim, mi smo razočarani što je ovaj dokument sada degradiran. Komisija je jednostavno jedan interni dokument predstavila kao e, strategiju, ali mislim da je to varka i komisija nam e, treba reći zašto e, nije učinila ono što je trebala, odnosno predstaviti nam službenu komunikaciju strategiji komisija mora pokazati da je ona ozbiljan akter i molim komisiju da radi svoj posao. Hvala. Hvala vam. A sada da čujemo zastupnika Šogora na minutu i pol. Hvala vam. Usprkos određenom poboljšanju, mlade žene nisu postale aktivnije kada pogledamo tržište rada. Oni rade za niže plaće, što će u budućnosti imati daleko sežene posljedice, jer današnja zarada određuje sutrašnju mirovinu i kod mirovine imamo velike razlike kada govorimo e, o ženama, mirovinama i njihovoj dobi. Dakle, bitna su pravila, ali isto tako moramo imati u glavu društvenu ulogu e, žena u našim društvima. Mm, strategija je ukazala u dobrom pravcu, ali moramo dalje raditi na tome. Stoga pitam što planirate kako bi se poboljšalo e, oboljšanje žena i da isto tako imaju bolju situaciju u pogledu osnivanja obitelji. Tu sam već spomenuo pitanje zarada i mirovina, to je tako vrlo važno. I jer razvoj događaja u Europi nisu tako pozitivni, sve manje djece se rađa, stoga države članice moraju poticati osnivanje obitelji, a važan korak tome bi isto tako bilo fleksibilno radno vrijeme. Tako bi tako se žene ne bi osjećale prisiljenom da biraju između obitelji i karijere. Izvolite. Zahvaljujem, a sada riječ dajemo gospođi Ford, koja je isto tako ima isto vrijeme na raspolaganje. Želim se zahvaliti svojim kolegama na tome što žele komisiju navesti to da učine nešto što je dobro, dakle stvoriti jednu ambicioznu komunikaciju ili priopćenje vezano uz strategiju pogledu ravnopravnosti spolova. Potreban nam je plan koji je hrabar i holističan, koji se bavi svim onim pitanjima koje postoje kada govorimo o ravnopravnosti spolova i to mora postati dijelom svih aspekata europske politike. Na primjer, nedavno sam počela raditi na politici za sprječavanje siromaštva i istina je da tu nikada nećemo moći do 2020. ostvariti naš cilj ako uistinu ne dođe do prave ravnopravnosti između spolova. Ova politika štednje je disproporcionalno utjecala na tu situaciju, pogotovo kada govorimo o ženama. Ženama je taj situacija pada puno teže. Ono što trebamo je jedna koherentnost kada govorimo o politici Europske komisije. Dakle, trebamo imati jednu ambicioznu strategiju koja će se baviti ovim perspektivama u svim područjima, uključujući jedan europski semestar koji će isto biti puno osjetljiviji prema toj temi i nadam se da će komisija uistinu postupiti na taj način nam je to uistinu potrebno. Hvala. Za one koji su bili uistinu disciplinirani i koji su završili svoj govor prije vremena. Evo sada minute pol gospođa Borzan. Iskustvo je pokazalo da čak i kada imamo strategiju o ravnopravnosti spolova u Europskoj uniji su pomaci na tom polju vrlo mali. Zato je posebno zabrinjavajuća činjenica da sada uopće nemamo strategiju o ravnopravnosti spolova, a kamoli druge važne dokumente poput strategije o borbi protiv nasilja nad ženama. Čak 90% građana Europske unije smatra ovu strategiju nužnom E, komisija je njihove želje svela na radni dokument. to je pljuska svim ženama u europskoj uniji. u državama članicama dolazi do velikih promjena. u mojoj zemlji hrvatskoj u ovom trenutku traje rasprava o medicinski pomognutoj oplodnji o zakonu o životnom partnerstvu pravu žene na pobačaj. jučer su mnogi građani izašli na ulice tražeći društvo solidarnosti tolerancije i jednakosti. europska unija mora biti primjer čuvanja vrijednosti tolerancije i jednakosti posebice u ovim turbulentnim vremenima. zato pozivam komisiju da to prije donese novu strategiju o ravnopravnosti spolova i to prema smjernicama koje je usvojio europski parlament. Očekivali bismo da u. two thousand and sixteen godini se neke stvari podrazumijevaju no e, nažalost, po pitanjima rodne ravnopravnosti nekako ispada da uvijek idemo jedan korak naprijed dva koraka unazad. strategija o ravnopravnosti spolova ne bi trebala biti neto o čemu se treba razvijati diskusija već naša obveza. Regner. Poštovani gospodine povjereniče, kad putujem kroz Austriju često me pitaju pa što mi uopće donosi ta Europska unija i onda ja mogu reći za žene tijekom svih ovih godina je toliko toga postignuto da je u istinu se snažno poboljšao život e, žena. E, mjere, e, direktive, sve je to krasno, međutim čini se da je sada to sve skupa stalo, pogotovo kod komisije. Ja znam države članice često kažu pa tu postoji subsidijarnost i ne možete se vi o tome brinuti. Ja sam svjesna toga. Međutim, komisija usprkos tome bi trebala i dalje biti hrabra. Pogotovo ako se žene tuče, ako ih se seksualno zlostavlja. E, žene imaju drugačije zdravstvene probleme nego muškarci. Kada govorimo o nadzornim odborava, situacija je i dalje tužna kao što je bila. Gotovo da nema žena. E, puno više žena imamo koje su nezaposlene e, žene i digitalizacija i to je jedna tema. Isto tako žene i gender budgeting. Kao što vidite, gospodine povjereniče, toliko toga tu još ima za obaviti. Jako puno. A ovo što trenutno imamo od strane komisije, ja, ne, ja bi nazvala jednom malom strategijicom, dakle nečim vrlo malim, zgodnim, ali ne nešto gdje uistinu e, možemo substancijalno nešto postići. Dakle, potrebna nam je uistinu jedna dobra strategija u tom pogledu. A sada posljednji govornik e, sa liste govornika, gospodin Simons, minuta i pol. Hvala. Čisto kad nastavim tamo gdje je gospođa Regner rekla na početku, ljudi često pitaju što Evropska unija čini za mene. Kada sam ja kod kuće i kad kažem ljudima imali smo raspravu o strategiji Komisije Europske unije možete često vidjeti da oni baš nisu uvjereni da je to nešto što će učiniti nekakvu veću razliku u njihovom životu. A kad odete kući i kažete da imate raspravi o tome <laughs> da komisija u stvari još ni nema nikakvu strategiju. Teško da ih možete optužiti da oni gledaju pomalo skeptično e, na to da li mi ovdje gubimo naše vrijeme. I to je istinu sramota. Jer žene gdje ja živim u istinu trebaju našu pomoć. Jer one neće dobiti od naše vlastite vlade. E, taj jaz plaća između žena i muškaraca u mojoj vladi se E, poveća na 5500 funti godišnje. To je jako puno. Konzervativci tu ništa ne rade niti će učiniti. E, ovi nedavni potezi koji su učinjeni u poreznom sustavu su opet pogoršali situaciju za žene, a konzervativci opet tu ništa ne rade. Oni traže da vi tu nešto učinite i da mi nešto učinimo. Dakle, tu je jedna strategija koja nije dobra kada govorimo o, nasilju u obitelji i o nekim drugim aspektima. Stoga bih uistinu želio reći komisiji, e, morate tu osnažiti stvari. Gospodine Sajman, e, gospodin Gerike ima plavu kartu za vas. Da li je prihvaćate? Ne. Ne. Ne. Dragi zastupnici, ovo je kraj naše liste govornika. i ne mogu dati riječ za plavu kartu. Sad ima spontano javljanje za riječ, ne mogu dati riječ svima. E, stoga vas e, uistinu molim da se držite vremena od jedne minute. Gospođa Solin, izvolite. Zahvaljujem, gospođo predsjednice. Žene u Europskoj uniji u prosjeku imaju niže plaće, više su izložene siromaštvu u e, mirovini i imamo isto tako više kućanskih poslova za obavljati. Na tržištu rada vrlo često vidimo da žene dobiju samo ugovor potpišu izjave da neće rađati tijekom idućih nekoliko godina. Žene s malom djecom isto tako imaju manje šanse da dobiju posao zbog eh, mogućeg oboljevanja djece. Mi se nalazimo u goroj poziciji kada govorimo i o radu i o politici. U Europskom parlamentu smo imali eh, samo dvije ženske predsjednice od njih 25. Dakle, moramo na najviše mogućoj razini mijenjati situaciju. Želimo vidjeti priopćenja od strane komisije u pogledu istih prava jednog i drugog spola, a dobivamo samo nekakve e, slabe poruke. Predsjednik komisije stoga odašelje poruku da ova tema ili poruka za njega nije važna. Komisija tu treba osnažiti svoj rad u tom pogledu. Hvala lijepa. Gospodin Kaputo, izvolite. Zahvaljujem, gospođo predsjednice. Nećemo postići ravnopravnost bez strategije koja eliminira ili barem ublažava e, ove e, nejednakosti koje postoje u društvu. Politike moraju osigurati da imamo jednak pristup e, sredstvima i moramo osigurati da ta ravnopravnost postoji posvuda, e, da to se mora doživljavati kao jedno temeljno pravo, a ne imati dualni pristup. Želimo da komisija to učini glavnom temom u svim svojim politikama. Ja sam već govorio o tom moralnom imperativu da radimo prema radikalnoj izmjeni mentaliteta. Ova kašnjenja smanjuje europske ekonomske potencijale i istraživanje i slična područja nemaju dovoljan broj žena koji sudjeluju u tom radu. Stoga nam je potrebna nova strategija kada govorimo o ravnopravnosti spolova. Gospodin Marijas. Zahvaljujem. Kada govorimo o ovoj strategiji Europske komisije i o pravima žena, E, onda ravnopravnost e, spola Europske unije je jedan cilj, iako vrlo često imamo kršenja prava žena i njihovu diskriminaciju. I preko 16% su više plaće muškaraca od žena. Žene vrlo često rade skraćeno radno vrijeme i one su onaj dio stanovništva koji je najviše pogođen kroz ove mjere e, štednje. U Grčkoj imamo veliko siromaštvo upravo zbog memoranduma i sad postoji jedan novi plan osiguranja za žene koje samostalno rade, to se odnosi i na poljoprivrednike i poljoprivrednice. Oni sad moraju plaćati previsoke doprinose. Sve žene i cijelokupno grčko stanovništvo se moraju boriti protiv trojke i sutra su pozvali na jedan generalni štrajk. Gospodin Urtason. Ispričavamo se, ali nemamo prijevod. Nije u redu da kada govorimo o ravnopravnosti spolova samo dođete sa jednim jednostavnim radnim dokumentom, to je vrlo važna tema. Eurostat navodi da više od devet zemalja u Europskoj uniji se još širi taj jaz i razlike između plaća između muškaraca i žena. Dakle, samo jedna žena među 25 eh, muškaraca, uspred se 25 muškaraca zauzima nekakav visoki položaj. Postoje neke druge točke, mm, dakle energija, energetska sigurnost. Tu imate vrlo jake strategije, a ovo nije nikakva strategija. Molim vas, eh, ispravite vaše postupke. Gospodin Počak. Zahvaljujem što ste mi dali riječ. Ja mislim da e, ravnopravnost polova se uistinu poštuje od strane zastupnika Mm, mi smo se uistinu puno bavili ovom temom, pogotovo naša kolegica koja večeras nije s nama jer mora biti prisutna sastanku o zaštiti podataka, stoga je legitimno da ona nije ovdje. Što se tiče same teme, postoje određena ravnoteža u prirodi, 50 posto su ženke, 45% muškarci to je nešto čega se ne pridržavamo u Europskoj uniji. Ne bismo smjeli dozvoliti da su žene u lošijem položaju. Ono što sam e, čuo je uistinu iznenađujuće i ravnopravnost e, spolova ne bi trebala biti nikakav politički fetiš, a ja ponekad imam osjećaj da je tome tako. Hvala. I posljednji govornik će biti gospođa Tomašić. Izvolite. Žalosno je što smo 2016. još uvijek prisiljeni raspravljati o ovoj temi, jer su unatoč stoljetnoj borbi žene i danas svakodnevno žrtve diskriminacije i raznih oblika nasilja. Drago mi je da postoji svijest o ovome problemu, a vjerujem da ima i volje za njegovo rješavanje, no bojim se da već neko vrijeme tapkamo na mjestu jer naše metode nisu učinkovite zakonodavac i izvršna vlast na razini država članica još nisu pronašli načina za drastično kažnjavanje otvorene diskriminacije žena a europska se razina nažalost bavi nametanjem pravila i rodnih kvota privatnim tvrtkama umjesto da provodi kvalitetne kampanje za promjenu svijesti. došli smo do toga da si političari uzimaju za pravo regulirati čak i odnose unutar obitelji a takvi će nezreli i štetni pokušaji opravdano stvoriti otpor među ljudima. moramo uvijek imati na umu ova se bitka dobiva u glavama i srcima a ne na papiru. djelujmo u skladu s tim i bit ćemo uspješni. hvala lijepa. Time smo iscrpili našu listu govornika i spontanog javljena za riječ, a sada bih dala riječ povjereniku, gospodinu Andrikatisu. Hvala lijepa, gospođo predsjednice, časni zastupnici. Želio bih vam se zahvaliti na vašim doprinosima. Uistinu je bilo važno čuti vaša mišljenja, prijedloge Žela bih još jedan puta reći da kada govorimo o prioritetima i o našoj strategiji za ravnopravnost od 2010. do 2015. mi dalje smatramo da je to uistinu važno. Potreban nam je stvarni akcijski plan, ali potreban nam je rad na terenu. Sve države članice imaju svoje vlastite akcijske planove ali moraju imati i instrumente jer svi se slažemo da ravnopravnost spolova znači, odnosno provedba toga znači da to mora se dogoditi u svim političkim sektorima, u mom portfelju, u portfelju svih povjerenika. Mi kao povjerenici mm, moramo to činiti unutar našeg vlastitog portfelja i vidjeti kako možemo provesti sve te prioritete. E, kada govorimo o razdoblju 2016-2019, e, to je jedan referentni okvir za osnaživanje naših napora da to promovirano na svim razinama, na europskoj razini, na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Potreban nam je određeni koordinacijski mehanizam i bolja suradnja između država članica. Moramo hrabriti države članice da poboljšaju situaciju. Još jedan puta bih ponovio, imamo 30 ključnih akcija ili djelovanja koje trebamo provesti u određenim područjima. Imamo isto tako određene vremenske okvire Mm, imamo odgovornosti u tom pogledu. Potrebne su nam isto tako ciljevi, vremenski okviri e, kako bismo mogli vidjeti kako to poboljšati na jedan stvarni način. Moramo moći time bolje upravljati kako bismo to mogli uistinu provesti. Postoji čitav niz strategija kojima je prošao njihov vremenski okvir, ali veliki je jaz između strategija, ljubaznih riječi i stvarne provedbe u stvarnom životu. Zahvaljujem vam, e, mi smo spremni na suradnju i spremni su za razmjenu mišljenja, nastaviti ovu raspravu, ali što se tiče komisije, uistinu moramo biti aktivni u poboljšanju ravnopravnosti spola. Hvala vam lijepo povjereniče za vaše završne razmišljanje. Obavještavam sada